Προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έκθεση Αρτουή. Dakle, imamo sada e, i tri izvješća. Glasovat ćemo poimeničnim glasovanjem. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Kaspari, poimenično glasovanje, odmah ćemo krenuti s glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće je u e-hail. Poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Anderson. Amandman 96. Glasujemo dizanjem ruku. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 96. poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 95. Glasujemo poimeničnim glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Dakle, koliko shvaćam, bilo je problema s prijevodom, pa ću ponoviti glasovanje. Molim vas za tišinu. Bilo je nekih problema u prijevodu. Dakle, ponavljamo glasovanje o 95. amandmanu. Glasujemo poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. To znači da je prvo čitanje Europskog parlamenta dovršeno. Sada imamo izvješće Lundgren. Amandman 41. poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. <coughs> Usvaja se. To znači da je prvo čitanje Europskog parlamenta dovršeno. Sada imamo izvješće Grostet. Glasovat ćemo o odluci odbora za industriju. Dakle, riječ je o početku pregovora o izvješću zastupnice Grostet vezano uz uspostanu Europskog programa industrijskog programa u području obrane. Želi li netko podržati odluku odbora za početak pregovora? Dajem riječ gospodinu Butikoferu koji će e, govoriti protiv odluke odbora. Imate tri minute. Hvala vam predsjedniče, ja ću vrlo kratko. Mi smo mišljenja da ova odluka se mora ovdje donijeti jer je ona vrlo važna za sve nas. Mi smo za to da mi Evropljani zajednički učinimo više toga za našu zajedničku sigurnost, a to uključuje usku suradnju u području industrije koja je bitna za našu sigurnost, ali ovo je jedna propuštena prilika mi ćemo ovih 178 sustava naoružanja koje imamo u Europi nećemo time smanjiti. 80% nacionalnih izdataka nećemo time smanjiti. Rat učinkovitosti od 15% nećemo time poboljšati. To znači da ćemo ciljeve koje proklamiramo nećemo moći postići. Zato mi kritiziramo ovaj prijedlog. Nama ne treba više novca za naoružanje nego bolja učinkovitost. Ne trebaju nam e, pretjerani kapaciteti jer će to samo dovesti do daljnjeg izvoza u pogledu naoružanja. Zahvaljujemo gospodinu Butikoferu. Vi ste govorili protiv te odluke i gospođa Grostete sada je isto molila za riječ. Ona želi zagovarati to. Izvolite. Hvala vam, predsjedniče. 21. veljače prošle godine Odbor za industriju je velikom većinom glasova usvojio moje izvješće o Europskom programu industrijskog razvoja kao i pregovarački mandat koji smo dobili. Zato vas molim da danas potvrdite ovu odluku da krenemo u međuinstitucijske pregovore. Ova uredba koju želimo ima za cilj podržati industrijsku suradnju u Europi kako bi naša industrija bila konkurentnija i kako bi se potaknule inovacije. Dakle, radi se o tome da razvijemo industrijsku i tehnološku bazu u Europi te da izbjegnemo nepotrebna i skupa preklapanja rada. Naši sugrađani žele i očekuju od nas da djelujemo kako bismo povećali razinu sigurnosti i zato je trenutak da se pokrene suradnja Europi kako bismo odgovorili na njihove na njihova očekivanja u nestabilnom međunarodnom kontekstu. Ova uredba bi trebala stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine i moramo je brzo donijeti kako bi e, moglo biti uneseno proračun za 2019. godinu. Zato vas molim da podržite ovu odluku da započnemo pregovore. Hvala. Evo sada glasamo o odluci odbora i to opet poimenično. Otvaram glasovanje. Λήξη της ψηφοφορίας. Zatvaram glasovanje. Prijedlog je usvojen, što znači da odbor može započeti s pregovorima odmah. Sada idemo na Ferenca Bjork izvješće, stavak 14 izvornog teksta, dizanjem ruku za protiv, suzdržani, usvojeno. Želite elektronski prekontrolirati? Izvolite elektronsko glasanje što se tiče stavka 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno i to velikom većinom. Uvodnja izjava je izvornog teksta za, protiv, suzdržani, elektroničko glasanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Uvodna izjava i izvornog teksta za, protiv, suzdržani, svojeno. Provjera, želite provjeru? Dobro, elektronska provjera, izvolite. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Jasna većina. Poimenično glasovanje za cijeli tekst. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Idemo dalje. Izvješće Đufrida. Cijeli tekst, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Idemo dalje. Izvješće Valina. Amandman 1, stavak 4. Od 76 zastupnika započinjemo sa pojmeničnim glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Poimenično glasovanje za cijeli tekst. Izvolite, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Dakle, završili smo s glasanjem. Hvala vam lijepa. Dame i gospodo, kolegice i kolege, idemo dalje. Idemo na objašnjenje glasovanja.